Chers collègues, si vous le souhaitez, on reprend nos travaux. Dragi kolege, ako ste za, možemo nastaviti sa radom. Naši gosti su ovdje, pa možemo početi. Ovo je zadnja točka na našem dnevnom redu. Dakle, prelazimo na zadnju točku i tu ćemo imati čast e, čuti e, tri vrlo važna gosta imamo da zadovoljstvo da možemo držati u razmjenu gledišta o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i za ulaganje, dakle o takozvanom TTIP-u na engleskom, zajedno sa odborom za međunarodnu trgovinu koja nadzire rad o, o toj temi u parlamentu. Kolega Bernd Lange, predsjednik e, odbora INTA i drugi kolege iz odbora INTA su ovdje i želim vam dobrodošlicu. Budući da je to važna tema, htjeli smo staviti tu točku na naš dnevni red i osvrnuti se na ono što nas najviše zanima, a to su mogući utjecaje tih trgovinskih e, sporazuma koji su jako velikih razmjera na države u razvoju i prije svega na najslabije e, razvijene države. Posljedice TTIP-a nadeći će naše bilateralne odnose, prije svega zbog toga što će taj sporazum možda i E, redefinirati pravila e, svjetske trgovine i uspostaviti nove norme. Naš odbor je već izrazio svoj stav e, o pregovorima s jednom rezolucijom koju smo osvojili prošle godine i tu smo tražili komisiju da provede neovisnu analizu o utjecaju TTP-a na zemlju razvoju kao i na postizanje ciljeva održivog razvoja u e, odgovoru na rezoluciju našeg parlamenta komisija nas uvjerava da će TTIP biti izrađen na taj način da će biti pozitivan i za druge trgovinske partnere Europske unije, prije svega za zemlje u razvoju. Mi bismo rado bili još više uvjereni u takav način e, p-a. i TTIP-a. Iz toga ćemo vrlo ozbiljno i s velikom značajem čuti što će nam reći povjerenica o privremenim rezultatima te, e, te studije o utjecaju e, na održiv razvoj. Sa zadovoljstvom ovdje možemo ugostiti naša tri gosta, gospođu Ceciliju Malmstrom, povjerenicu za trgovinu, zatim gospodina Vanua Gnasunua, on je E, zamjenik glavnog tajnika i tajništva AKP-a i gospođa Evita Šmik koja je profesorica s Njemačkog instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja. Svako od vas bih zamolio da, kada nam se obratite, da ne prijeđete deset minuta u vašim prezentacijama. I zatim ću zamoliti mm, kolege zastupnike koji su ovdje prisutni da iznose svoje komentare ili da postave pitanja. Prije nego što predam riječ e, našim gostima, e, imam zadovoljstvo predati riječ kolegi Langeru, koji ne samo da je predsjednik odbora e, INTA, već isto tako je i izvjestitelj o TTP-u. Izvolite, dragi kolega. Hvala vam kolega Ponga. Gospođo povjerenice, Dragi kolege, dragi kolegice, drago mi je što e, ovdje danas možemo imati zajednički sastanak e, sa e, kolegom iz odbora DEVE, što možemo voditi i sudjelovati u tom raspravu, kao što ste rekli. 8. srpnja prošle godine smo s velikom većinom u Europskom parlamentu usvojili rezoluciju o TTIP-u i s time smo dali i naše smjernice vezano uz stav Europskog parlamenta. Smatram da je dobro što smo u toj rezoluciji e, uključili i razne elemente koje je iznio odbor za razvoj i što smo s time dali do znanja da s ovim trgovačkim sporazumom želimo urediti e, trgovinske protoke kako bi oni bili pravedni i slobodni. To znači da trebamo sagledati i rizike i prilike za države u razvoju i za najmanje razvijene države i da to trebamo uzeti u obzir. U rezoluciji od 8. srpnja smo jasno rekli da TTIP smatramo odskočnom, daskom za postizanje drugih trgovinskih sporazuma unutar svjetske trgovinske organizacije i da ne smatramo da je to samo e, bilateralni sporazum i stvaranje bilateralnih blokova. E, prije svega tu mislimo i na program iz Dohe koji se s time ne smije dovesti u pitanje. I prošli tjedan na parlamentarnoj skupštini Svjetske trgovinske organizacije smo isto tako to jasno naglasili da e, makroregionalni sporazumi mogu sa sobom e, dovesti i pozitivne posljedice za slabe razvijene države ako se dobro definiraju uvjeti. I o tome će se danas mnogo govoriti, da dakle vidimo kako možemo postaviti uvjete, e, bilo da se radi o pristupu, bilateralnom trgovačkom prostoru, gdje će možda ti standardi u kojima se raspravlja onda biti e, valjani i za državu razvoju ili e, primjerice da imamo e, jednu vrstu propisa o porijeklu kako ne bismo zanemarili te proizvode koje uvozimo iz tih država. Ne znamo još kako će izgledati TTIP i ne znamo hoće li e, uskoro TTIP biti gotov, ali neovisno o tome na nama je ta odgovornost da razmislimo o tome do kojih bi posljedica moglo doći za države, za teče države. A komisija je upravo izradila e, studiju o održivim posljedicama na teče države. To je i sama tema te studije. A tu se govori o tome da bi i za države sa niskim prihodom e, i oni trebale ostvariti mali porast bruto nacionalnog dohodka. Stoga mislim da je dobro da raspravljamo o ovoj temi i drago mi je što ćemo to moći učiniti danas, te se veselim doprinosima sa podija i stoga krenimo. Hvala vam, dragi kolega. Predat ću sada riječ gospođi povjerenici. Izvolite. Uh, Hvala vam lijepo, predsjednici Ponga Lange, poštovani gospodo i dame. Zahvaljujem dvama odborima što su organizirali ovu zajedničku raspravu i mislim da je to doista pravodobno i da se bavi važnom temom ne samo za Europski parlament, već i za velik broj građana koji postavljaju pitanja koje ste vi upravo spomenuli. Neki vjeruju da trgovinska politika Europske unije treba biti usredotočena samo na gospodarske prednosti i stjecanje istih za Europsku uniju. Ja se sa tim stajalištem ne slažem. Trgovinska politika očito se bavi stvarnjem mogućnosti za stvaranje novih radnih mjesta, za investicije, za rast, kako za poduzetnike, male i srednje poduzetnike, građane, jer moramo štititi njihove interese. Nema nikog drugog koji će se za to pobrinuti. No naš posao je i mnogo širi od toga. Mi smo unija vrijednosti i interesa. Unija demokracije i ljudskih prava. Unija koja inzistira na zaštiti okoliša, standarda potrošača i unija koja svakako podržava razvoj siromašnijih zemalja a to je politika koju uvelike podržavaju i naši građani. Dakle, kada danas govorimo o transatlantskom trgovinskom investicijskom partnersku TTIP-u, te ni utjecajem utjecaju toga na zemlje razvoju doista je veliko pitanje. I nije neobično zbog toga što veličina ovog sporazuma je doista znatna. SAD i Europska unija zajedno stačinjavaju 50% svjetskog gospodarstva, 40% ulaganja u svijetu i 40% trgovine.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 jedni od deset najvećih izvoznika u velik broj zemalja sa niskom razinama prihoda. Važno je ovo isto tako zbog ambicije samog TTP-a. Želimo ići van tradicionalnih trgovinskih pitanja, čak i dalje od najnaprednijih dosadašnjih ugovora sporazuma. Želimo se dakle baviti pravilima koje se tiču međunarodnog poslovanja, a to sve znači da će rezultat ttp a imati utjecaj u svijetu i isto tako moguće i na zemlju razvoju. Postavlja se pitanje kakav će biti to utjecaj na zemlje u razvoju ako SAD i Europska unija bliže surađuju zajedno. Pomno smo razmatrali ovo pitanje unutar kolegija osobito što se tiče utjecaja na zemlje u razvoju, ali i isto tako općenito na treće zemlje i sa zadovoljstvom mogu reći da ne vidimo nikakav negativan učinak, iako smo i dalje vrlo budni, sve velike studije koje su objavljene na ovu temu zaključile su da ako išta TTP će biti na korist. Dakle, to su studije koje smo mi proveli u Europskoj komisiji i koje smo naručili izvana i isto tako su to učinci odnosno rezultati nekih nacionalnih studija, primjerice one u Nizozemskoj. E, naše polazište je jedna temeljna istina o globalnom gospodarstvu. Kada rastu američko i europsko gospodarstvo, to stvara veću potražnju ostatku svijeta i to smo također vidjeli isto tako u rezultatima gospodarske krize. Osnažujući naše gospodarstvo, TTP će osnažiti ovu pozitivnu stranu, neizravno jer kada rastemo uvozimo više, uključujući i iz zemalja u razvoju, a to se događa i izravno jer su mnoge zemlje u razvoju dio lanca opskrbe u izvozu um, iz Amerike i Europske unije. Svaka milijarda eura koju izvezemo iz Europske unije podržava 8600 radnih mjesta u ostatku svijeta, prosječno govoreći. Isto tako, to pruža podršku radnim mjestima u Brazilu, 800 tisuća, 2 milijuna radnih mjesta u Indiji. Dakle, što više izvozimo, to više profitiraju i dobavljači iz drugih zemalja. Kako će TTIP utjecati na skretanje trgovine? Hoće li to znači da će izvoznici iz Amerike ili Europske unije imati prednost nad domaćim izvoznicima? Prema studijama mi vjerujemo da ne. Zemlje u razvoju u Latinskoj Americi, Aziji i Africi specijalizirane su u drugačije, vrlo različite proizvode od onih koje izvoze i međusobno se prodaju Europska unija i SAD. To je očito je visoko vrijedni prehrambeni proizvodi koje mi izvozimo u SAD iz naše e, klime, osobito ovakve kako danas vidimo vani, nisu konkurencija tropskim proizvodima iz Afrike, Latinske Amerike, zatim tekstil, odjeća iz Bangladeša nisu konkurencija američkim farmaceutskim proizvodima i isto tako da današnje carine između SAD-a i EU prosječno nisu osobito visoke, oko 5%, no da li to znači da nema smisla uklanjati ih, jer u nekim područjima su ipak mnogo više. Ako ih uklonimo, od toga ćemo mi profitirati, ali isto će tako profitirati i ostatak svijeta. A negativan učinak na nedužne promatrače bit će minimalan. TTIP također se bavi pravilima koje upravljaju trgovinom, pitanjima poput kako su naše zahtjev za testiranje kompatibilni, kako disciplinirati potpore državne i sva ta pitanja načelno su nediskriminatorne prirode. Ne bi nikakvu treću stranu trebalo stavljati u nepovoljni položaj jer se ne radi o preferencijima polasticama niti za EU niti za SAD. Zapravo cilj za velik dio ovih odredba je upravo da bi one postale temelj za buduća globalna poštena pravila koja će stvoriti jednake uvjete za međunarodnu trgovinu i ulaganje što je u interesu sviju najvažnije, TTIP koji imaju potencijalnu globalnu dimenziju uključuje pravila o drživim, e, državnim poduzećima i olakšavanje poslovanja preko carine, što će olakšati situaciju malim i srednjim poduzetnicima. Što se regulatornih prepreka tiče, treće strane mogu čak izravno profitirati, jer u mjeru u kojoj se Europska unija i SAD mogu dogovoriti o međusobnom prepoznavanju sigurnosti, primjerice automobilskoj industriji, automobili i proizvodi koji zadovoljavaju te standarde bit će legalni na oba tržišta i nije potrebno zadovoljavanje standarda dviju različitih proizvodnih linija. Za kraj rekla bih da TTIP nije nešto što se događa izolirano, mi nastavljamo dugoročni rad za olakšavanje izvoza za u razvoju na naša tržišta. Imamo trgovinske sporoze sa nizom latinoameričkih zemalja i ispunjavamo te jazove sa prvom razmjenom e, ponuda između nas i Mercosura. Radimo također u smjeru pregovora e, za modernizaciju trgovinskih pregovora sa Meksikom, sa Čileom. Znatno smo napredovali u sporazumu o ekonomskom partnerstvu sa zemljama u Africi. U Botswani sam prije deset dana potpisala sporazum Sadak e i nadam se da će kroz par tjedana moći u Istočnoj Africi potpisati sporazum EAK. Važno je da se ovi sporazumi provedu što je prije moguće i s europske strane radimo kako bismo pružili podršku tome. Dakle, to je daljnje otvaranje našeg tržišta ovim zemljama na jedan asimetričan način. Preostale afričke zemlje također imaju pristup bez kvota, bez carina Europskoj uniji ovako i onako. Na međunarodnoj razini 162 članice svjetske trgovinske organizacije, osobito zemlje u razvoju, imaju zlatnu priliku poboljšati učinkovitost trgovine sa ostatkom svijeta i to je ratifikacijom i provedbom sporazuma o olakšavanju trgovine. Jer neučinkovitosti na granicama nanose štetu kapacitetima zemalja kako za uvoz, tako za izvoz. Prosječno u OECD-u carinjenje traje, traje traži otprilike pet dokumenata, traje oko 10 dana i košta oko 750 eura za jedan kontejner. U subsaharskoj Africi možete udvostručiti broj dokumenata, 35 dana je trajanje, 44 dana je uvoz, a trošak 1300 eura za izvoz i 1500 eura za uvoze. I također znamo da reforme carinskih postupaka samo u Etiopiji su udvostručile uvozno-izvozne transakcije i dovele do 51% povećanja prihoda. Dakle, mnogo se može e, dobiti provedbom ovog sporazuma, a to će utjecati naravno na sve zemlje neavisno o TTIP-u. I to je zapravo općenitija gospodarska reforma od koje će prednost imati svjetsko gospodarstvo. To su dakle rezultati naših dosadašnjih e, studija, naravno i dalje ćemo se baviti ovime vrlo pomno i proučavat ćemo širi utjecaj sporazuma. Objavili smo prvo izvješće, izlazi i novo krajem srpnja i krajem godine konačno izvješće, tako da smo otvoreni za sve komentare na naš nacrt studije utjecaja koja je upravo objavljena i koja se bavi pitanjima kojima se danas bavimo. Zbog toga je ovo doista pravodobno i radojem se svim komentarima, pitanjima kako bismo to mogli uvrstiti u našu posljednju fazu studija utjecaja. Hvala još jednom što ste me pozvali i radujem se danje raspravi. Hvala vam, gospođo povjerenice. Sada ću riječ dati gospodine Nasunu na 10 minuta. Izvolite. Hvala vam. U ime tajništva ACAP-a zahvalni smo što ste nas uključili u ovu raspravu. I u prošlosti smo doista imali priliku raspraviti s vama, sa Europskom komisijom ova pitanja i naravno na redovnoj bazi jednom godišnje imamo sastanke prema sporazumu s kako bi se raspravljala trgovinska partnerstva i mogućnosti poboljšanja. Ovi sastanci također nam omogućuju uh, informirati se o razvoju događaja na europskoj razini koja bi mogla utjecati na naše partnerstvo. Čuli smo dakle već argumente koje je povjerenica danas iznijela i oni zapravo predstavljaju i odgovor na mm, našu brigu. No i dalje smo donekle zabrinuti, jer kao što su predsjedatelj rekao, imamo dojam da velik broj vaših pozitivnih analiza se temelji na hipotezama. Naravno, tako ekonomija funkcionira na temelju hipoteza. No, ono što nas brine je da li postoje svi uvjeti potrebni kako bismo se pobrinuli da se te pretpostavke hipoteze doista i ostvare. Smatramo da analiza koju smo čuli na temelju studija koje su provedene jest statična, dok na razini ACP-a potpisujemo sporazume o gospodarskom partnerstvu koji, ako ispune naše očekivanja, će nam omogućiti potpunu promjenu struktura naših gospodarstva. Tako da kada smo čuli analize prema kojima proizvodnja sirovina i roba u zemljama cpa nema nikakve veze s onime što se događa u Americi ili SAD-u, mislim da to doista ne odražava dinamiku koja doista postoji. Ako potpišemo sporazum o gospodarskom partnerstvu, polako ćemo postati proizvođači roba na jednoj drugoj razini. A kada uspijemo zadovoljiti međunarodne standarde, nadamo se da ćemo postati i konkurenti na međunarodnom tržištu. Tako da ova analiza možda ne ide dovoljno daleko, kao što sam rekao, razmjerno je statična i ne uzima u obzir dinamiku cjelokupne situacije. Nadalje, Smatramo da sporazum o kojem raspravljamo bi mogao imati pozitivan učinak na zemlje ACP-a ukoliko europsko i američko gospodarstva se revitaliziraju, to bi mogla biti prava prilika za zemlje koje izvoze u ta gospodarstva. A ukoliko izvozne cijene porastu sa gospodarskim rastom i to bi svakako bila prilika za naša gospodarstva. No trenutno, kao što sam rekao, se nalazimo u jednom položaju izvoznika e, robe koji je malo statičniji. E, raspravili smo isto tako o pitanju potpora. I razočarani smo što se tiče napretka o na rješavanju pitanja poticaja unutar VTO-a nismo dobili onoliko potršku koliko smo očekivali. Tako da se pojavlja pitanje želimo li izaći iz multilateralnog okvira i na druge načine početi rješavati probleme. A to nas e, donekle brine jer e, za nas oko takvog pregovaračkog stola nema mjesta. Kao što je povjerenica rekla, sporazum e, koji se očekuje između ova dva velika bloka svakako će imati utjecaj na nas čak i ako se ne nalazimo oko tog pregovaračkog stola niti smo uključeni u pregovore. No kako možemo minimizirati negativne učinke i maksimizirati pozitivne? Nećemo se vratiti na prethodne sustave povlastica ali nas brine razina reguliranosti i zahvalni smo europskim kolegama na tome što se brinu oko toga da svaki puta kada se standardi i regulativa promijeni da dobivamo podršku našim zemljama koje nam omogućavaju da se prilagodimo kad kad s određenim vremenim odmakom, no naše zemlje svakako dobivaju podršku. Ono što je sada Mm, što se sada može dogoditi, donekle nas može ostaviti po strani i čak bismo mogli zamisliti situaciju, eto imamo pred nas ove male čokoladice, mogli bismo imati proizvođača u Gani koji prerađuje kakao izvozi čokoladu u Europu i koje bi morao zadovoljiti određene standarde u tom procesu. Sada možemo imati međusobno prepoznavanje ili sporazum o standardima koji bi omogućio Amerikancima da mogu izvoziti svoju čokoladu koja mora niže standarde, niže zahtjeve možda zadovoljiti nego ona iz Gane i mogli bismo se susresti na europskom tržištu sa izvozima iz Gane koji se nose sa mnogo višim e, troškovim proizvodnje i koji se natječu sa američkim proizvodima koji su u povoljnim položaju. Dakle, to su elementi koji bi mogli biti pozitivni ako razmišljamo na način na koji se mogu razvijati gospodarstva u našoj zemlji. Želimo se izvući iz te statične situacije gdje smo mali proizvođači roba koji nisu u konkurenciji s ostatkom svijeta koji mogu mnogo veću e, dodanu vrijednost u svoj, kod svoje robe stvoriti. No, smatram da moramo imati odgovarajuće informacije kako bismo proveli odgovarajuće procjene i ne možemo od komisije tražiti sve detalje vezane uz pregovore, no smatramo da postoji više prostora za dobivanje e, informacija od naših partnera kako bi nam omogućili da doista sami procijenimo detaljno e, na temelju pravih informacija e, iz pregovora kako se stvari razvijaju i da provedemo svoje vlastite analize. Imamo i mi svoje hipotetske analize, različite varijante, ali kada bismo mogli biti konkretni i ići malo više u detalje, mogli bismo eh, navesti mnogo više primjera poput eh, ove čokoladice o kojoj sam govorio. Naš cilj nije blokirati bilo kakve pregovore, već oblikovati ih na jedan pozitivan način kako bi bili na korist svim uključenim stranama. E, Ukratko, to je naš stav te doprinos ove raspravi i otvoreni smo na bilo kakve dalje informacije. Hvala vam, gospodine Vasonu. Odmah ću sada predati riječ e, gospođe profesorice Viti Šmig, koju sam već jednom imali prilike čuti prošle godine, ako se ne varam. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Iako ja nisam profesorica, ja sam samo doktorica. Uh, thank you Dame i gospodo, hvala vam na pozivu i na mogućnosti da vam predstavim svoje sta, svoja stajališta o mogućim učincima TTIP-a na treće zemlje, na zemlje u razvoju. A s nekim stvarima koje su dosada rečene se slažem, s nekima ne, ali kako bih e, doprinjela ovoj živahnoj raspravi, e, strukturirat ću svoj govor u šest glavnih e, preporuka. Prvo, Europska unija ima odgovornost da umanji negativan učinak na zemlje u razvoju i to je pozitivno. Drugo, mogući pozitivni učinci TTIP-a u područjima standarda bi trebalo e, povećati. Treće, TTIP će e, dovesti do dodatne marginalizacije i to posebno malih e, zemalja u razvoju, u globalnom gospodarskom sustavu. Četvrto, ekonomski partnerstvi, ekonomski i ekonomskom partnerstvu bi mogli još to dodatno ugroziti. I Europska unija bi trebala pomoći zemljama u razvoju da se nosi sa učincima TTIP-a, te provedba e, održivih ciljeva razvoja bi zapravo bila vrlo dobra za smanjenje negativnih učinka TTIP-a. I sada ću malo to elaborirati. Kao prvo, Europska unija mora nastojati umanjiti negativne trgovinske učinke. Sve to proizlazi e, iz predanosti Europske unije prema usklađenosti politike s ciljevima razvoja i održivim ciljevima koji su dogovoreni prošle godine. Najveća opasnost e, za trgovinu dolazi e, iz skretanja trgovine koja je već spomenuta i to posebice u sektorima u kojima su mm, carine još visoke. Ti sektori još uvijek postoje, to su obrađeni poljoprivredni, prerađeni e, poljoprivredni proizvodi, tekstili i e, obuća. Kao što je gospođa Malstrom rekla, ima pravo kad to kaže, strukture za proizvodnju i izvoz Europske unije i SAD-a se znatno razlikuju od onih u zemljama u razvoju. Stoga ne postoji velika opasnost od skretanja trgovine. No to se još uvijek može dogoditi. Recimo kod specifičnih proizvoda moguće je da će se to skretanje trgovine dogoditi. I to je nešto što moramo pratiti. Ne znamo kakvi će biti učinci TTIP-a, ali nije isključeno da će e, neki proizvodi osjetiti e, te posljedice i da može doći do skretanja trgovine na štetu siromašnih zemalja. Zemlje koje su uključene u lance vrijednosti sa Europskom unijom i SAD-om, e, taj bi se učinak mogao više osjetiti u razvijenijim zemljama. I mislim da se to neće osjetiti u najmanje razvijenim zemljama zato što njihove izvozne strukture nisu pretjerano diversificirane. Tako da i to je područje u kojem nije baš e, jasno kako će se očitovati taj negativni e, učinak. A evo i preporuka. Dakle, dvije stvari ako želimo izbjeći negativne e, učinke. Dakle, kao prvo je da u okviru TTIP-a prava i pravila o podrijetlu da tradicionalnim e, partnerima s kojima imamo sporazum o slobodnoj trgovini i koji su korisnici GSP-a, to jest OSP-a, Dakle, ja mislim da ne bismo uopće trebali imati nikakva pravila o podrijetlu ili da bi ta pravila trebala biti malo fleksibilnija zato što u ovom slučaju opet će razvijenije zemlje poput Kine imati koristi, a to neće pomoći siromašnim zemljama u razvoju. Zbog toga mislim da pitanje kumulacije, kad je reč o pravilima o podrijetlu, e, korisnicima e, općeg sustava povlasica se može organizirati ako se žele izbjeći negativni trgovinski učinci. Evropska unija i e, SAD bi mogli bi mogle unilateralno naprijediti svoje, e, svoje opće sustave povlastica, dakle GSP, i to tako da se usredotoče na e, sektore i zemlje koje pogađa TTIP. Dakle, TTIP najprije treba biti sklopljen, ali jednom kada bude sklopljen, onda možemo analizirati koji će proizvodi zemlje ili sektori biti najveći, e, najviše pogođeni i onda se mogu prilagoditi, dakle, može se prilagoditi opća sustav povlastica. Zatim moguće koristi za treće zemlje kad je reč o standardima, to se može povećati. Preporuka je da bi TIP trebao uključiti jednu vrlo eksplicitnu odredbu koja bi e, sporazum između Europske unije i SAD-a proširila na uzajamno priznavanje standarda ili ekvivalent i da se to onda proširi i na treće zemlje. To znači da bilo koja korist koja se može postići u tom e, području, da onda to koristi i siromašnim zemljama. Kad je riječ o marginalizaciji manjih, e, manje razvijenih zemalja, to jest manjih razvijenih zemalja, E, male zemlje su već sada marginalizirane. Subsaharska Afrika ima udio tek 1,7% u svjetskom izvozu. Naravno, to nije krivica TTIP-a, niti bilo kojeg drugog trgovinskog e, sporazuma, to je, za to možemo okriviti povijest, Isto tako možemo okriviti i sustav povlastica u okviru svjetske trgovinske organizacije koji nije baš pomogao. Ako TTIP bude uspješan, to će osnažiti položaj SAD-a i Europske unije kao centre gospodarske na svijetu, ali to će istovremeno značiti da će manje razvijene zemlje biti više marginalizirane, da će se na njih primjenjivati norme i tehnički standardi, i razno razne e, aspekti o, kojih o, o kojima neće moći pregovarati. mogući pozitivni e, efekt ti tipa bi se mogao osjetiti, no kao prvo pretpostavke su vrlo ambiciozne i kažu da će e, zapravo najviše koristi imati najrazvijenije zemlje to je još jednom nešto što neće pomoći e, dakle, svim ovim e, siromašnim zemljama u razvoju. Vidim da nemam puno vremena i možda da istaknem još samo jednu točku. Ako te mega regionalni sporazumi na kraju budu uspješni, to bi moglo biti poticaj za te zemlje da se više uključe u svjetsku trgovinsku organizaciju, u međunarodni sustav. Zato što naravno i oni se boje učinaka trećih, zapravo učinaka na treće zemlje. Sporazume o slobodnoj trgovini i sporazume o ekonomskom partnerstvu bi mogli pomaći ublažiti te efekte u zemljama AKP-a e, recimo se moraju podržati e, unutarnje reforme kao i reforme u čitavom drugom nizu područja poput recimo tehničkih standarda. Zatim može se pomoći zemljama da unaprijede konkurentnost i da ispunjavaju sve te standarde, no većina tih e, klauzula je uključeno u odredbama svjetske trgovinske organizacije, takozvanim plus odredbama, no one se gotovo ne primjenjuju. A drugi problem sa ovom uh, idejom koja je u načelu dobra, jest da je vrlo teško provoditi neobvezujuće pozitivne odredbe. Teško je potaknuti zemlje da to učine, tako da nisam baš sigurna hoće li se pojaviti taj očekivani pozitivni učinak. Peta pretpostavka, Europska unija bi trebala pomoći e, svoje instrumente Aid for Trade e, kako bi se ublažili učinci, negativni učinci TTIP-a na te zemlje. E, dakle, želimo da se TTIP sklopi i tek kad budemo imali sve činjenice na stolu, Tek tada ćemo moći napraviti detaljnu analizu i rezultat će biti drugačiji za svaku pojedinu zemlju. I na kraju, provedba održivih ciljeva razvoja bi bila je ključna za unapređenje uvjeta. Moramo voditi računa da su svi trgovinski sporazumi samo trgovinski sporazumi i u proteklom desetljeću smo vidjeli da unutarnji okviri, međunarodni okviri da su zapravo vrlo važni u definiranju uspjeha um, manjih zemalja na izvoznim tržištima. A ciljevi održivog razvoja koji su definirani prošle godine obuhvaćaju sve najvažnije e, izazove. To je recimo cilj broj 17, dakle promicanje univerzalnih pravila promicanje e, poštenog e, trgovinskog sustava prema pravilima VTO-a. Mislim da se velika pozornost treba dati ciljevima održivog razvoja. I ja mislim da je to vrlo važno ako želimo umanjiti negativne učinke, moguće negativne učinke TTIP-a. A multilateralni trgovinski sustav u okviru VTO-a bi zasigurno donio koristi svima. Hvala vam gospođo. U ime sviju bih eh, vam zahvalila na vašim izlaganjima. Sada možemo početi sa raspravom. Kao prvo gospođa Marija Rena. Merci. Euh, Hvala vam lijepa uh, na trema izlaganjama koji su nas dosta dobro uputili u to i mislim da smo već imali dosta rasprava o ovome. Imamo malo vremena, ne možemo svemu govoriti, ali ja bih htjela reći uh, pet točaka kao prvo. Već više od 14 godina se vode pregovori e, o, programu iz Dohe, a svjetska trgovinska organizacija, u okviru svjetske trgovinske sve to blokirano, to prije svega čine južne zemlje i mene zanima kako smo bolje mogli uzeti u obzir te južne države prema ovim vrijednostima koje ste vi spomenuli Europska unija je unija vrijednosti vezano uz razvoj, uz trgovinu dakle kako je kako smo mogli u okviru Svjetske trgovinske organizacije uključiti bolje potrebe e, južnih država i možda bismo mogli prikazati to pomoću nekih primjera. Primjerice Sjedinjene američke države su više za bilateralne sporazume zato što su oni njima zanimljiviji i zanima me kako je Europska unija mogla biti ta unija vrijednosti. Kao drugo, gospođo Malmström, rekli ste da trgovinski sporazumi stvaraju gospodarski rast. Vi znate da mi u odboru INTA vodimo mnogo rasprave o tome i imamo samo jednu želju, a to je da vam vjerujemo. Ali, nažalost, taj rast ne znači uvijek da se i za druge stvara rast. I ako pogledamo razlike u gospodarskom rastu u Europi, vidimo da e, nije došlo do rasta u državnom razvoju, prije svega što se tiče rasta izvoza prema EU. Čak ako pogledamo e, načela općih sustava povazica koje smo dali nekim zemljama, to nije povećao, povećao njihov e, udio izvoza ka Europskoj Dakle, kako mislite da će rast u EU uniji potiči rast na području Afrike? Jer istina je da mi imamo gospodarski rast u da trošimo više nafte i da će naravno onda doći do više uvoza nafte iz države koje proizvode naftu, ali hoće li te države biti zbog toga konkurentnije kako bi mogli izvoziti i prerađene proizvode? Ja se postavljam to pitanje. Utoliko više što u programima za razvoj nemamo dodatna e, sredstva kako bi išli prema toj transformaciji. E, tu mislim na e, sporazume o slobodnoj trgovini sa raznim dijelima Afrike gdje smo rekli da želimo imati slobodnu trgovinu sa Afrikom, da ćemo imati dakle pomoć, a za dobiti trgovinu, ali vidimo da nije došlo do te transformacije afričkih zemalja. Ta poruka europski gospodarski rast znači gospodarski rast u državom u razvoju za mene nije e, jako uvjerljiv. Kao treće rekli ste Europska unija unija vrijednost. Ja se slažem. Začuđena sam što je Europska unija spremna potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa e, istočnoafričkom zajednicom, gdje među tim zemljama se nalazi Burundi. Burundi za kojeg smo aktivirali članak 96. iz sporazuma iz s čime smo rekli da Burundi ne poštuje ljudska prava i da ne poštuje demokratsko načelo povođenja izbora niti ljudska prava, a ipak unatoč tome danas jutro sam pročitala da smo spremni potpisati sporazum e, o slobodnoj trgovini sa tom skupinom zemalja među kojima se nalazi Burundi. Dakle, mislim da nam nedostaje pomalo dosljednosti kada se radi o toj uniji vrijednosti. Nije dovoljno reći samo to, treba to jednom trenutku i napraviti. A ja mislim da ako neka država ne poštuje ono što mi zastupamo, onda ne bismo trebali s njima poslovati ili bismo trebali poslovati kao i inače, dakle business as usual i ne brinuti se za ljudska prava. Četvrta točka tiče se modela e, za poljoprivredu. U razgovorima o Dohi je najveći problem predstavljala poljoprivreda i Amerikanci tu se zalažu za proizvodni model koji se temelji na intenzivnoj poljoprivredi. To je jedan model koji je danas pod velikom kritikom, kako zbog posljedica na okoliš, tako i zbog E, sigurnosti i prehrambene neovisnosti pojedinih država. Dakle, taj američki model e, intenzivne poljoprivrede u TTIP-u, kako će to pomoći e, afričkom afričkim državama u razvoju da i dalje razvijaju svoje modele koji više vode računa o okolišu i više vode računa o razvoju nezavisnosti u smislu prehrane na području Afrike. Zatim, zadnja točka, kao i u Europskoj uniji, većina trgovine odvija se unutar Europske unije. Naše jedinstveno tržište je u tom smislu vrlo zanimljivo i Afrika bi trebala također razviti jedno takvo jedinstveno tržište. A danas imamo dojam da kako ovaj sporazum o TTP-u, tako i ovi sporazumi koji imamo sa različitim regijama u Africi ne poštuju e, to načelo e, unutarnje integracije i razvoja jedinstvenog tržišta. Dakle, tako, kako to uzimate u obzir taj razvoj jedinstvenog tržišta. Hvala. Merci, cher collègue. Hvala vam, draga kolegice. Želim reći da imamo sedam kolega koji su se javili za riječ, a vidite koliko imamo vremena, pa bih vas zamolio da se ograničite na tri minute kako bi naši gosti mogli onda zatim odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam. Paul Rubik. Paul Rubik. Ja, dank, Herr Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja mislim da je ova rasprava vrlo važna jer se tu na kraju krajeva radi o tome da ne možemo riješiti problem tako što samo šaljemo novac u neku državu i nadamo se da će se tamo nešto promijeniti. Ja mislim da je došao trenutak da uvedemo tu promjene i da stvorimo e, okvirne uvjete koji će omogućiti i to da države u razvoju same razviju svoje blagostanje, a ne samo da dijelimo novac. Mislim da je odlučujuće i to da naravno obrazovanje i stručno usavršavanje treba biti važna tema kao i razvoj infrastrukture, ali još važnije je to načelo aid for trade u tim državama moramo biti spremni im pružiti podršku, moramo vidjeti kako se javne uprave mogu poboljšati da rade učinkovitije, kako javne uprave mogu raditi više u korist građana i građanki u tim zemljama. A znamo da danas zbog izvoza može doći i do novih poduzeća, do samostalnosti, do razvoja malih i srednjih poduzeća koji mogu sudjelovati u toj trgovini. Imamo to iskustvo da nismo uvijek imali mnogo sreće sa velikim multinacionalnim kompanijama. Te kompanije dolaze tamo, uredi se sve kako to žele i onda odnesu sve sa sobom što im treba. Mislim da se ovdje radi o prilici za obiteljska poduzeća, za fleksibilnost, za samostalnost, a TTIP nam pruža okvir koji stvarate nove mogućnosti da smanjimo birokraciju i da se borimo protiv korupcije prije svega u državnom razvoju imamo taj ogromni problem da korupcija sprječava mnogobrojne aktivnosti i stoga mislim da bi se e, trebali ukinuti ti monopoli i oligopoli da bi se trebalo osloboditi tržišno natjecanje. Mislim da je i to glavna zadaća ovog TTIP-a između Europske unije i Sjedinjenih država, da su neki si jako e, ugodno uredili svoje tržište da e, pri, pružanju usluga, traže dodatni prihod od građana i dodatni porez naplaćuju, jer se ne možemo boriti protiv monopola. Mislim da je unije potrebna hrabrost kako bi e, išli dalje sa tim multilateralnim sporazumima i da trebamo potaknuti transparentnost. Hvala. Hvala vam što ste se pridržavali zadnog vremena. Sljedeći je naš kolega Deva. Uh, Hvala vam. Ja razmišljam vrlo jednostavno. Ako unaprijedimo standarde, dakle između Evropske unije i SAD-a, dakle a o tome je riječ u TTIP-u, ako unaprijedimo tehničke standarde, sanitarne, fitosanitarne standarde na, do najviše moguće razine, kako ćemo to onda uskladiti sa zemljama u razvoju? Dakle, kako ćemo ljude koji izvoze sirovine eh, natjerati da prijeđu prema ehm, dodanoj vrijednosti? i kako će te zemlje e, odjednom od nule skočiti na ispunjavanje tih stvarno visokih standarda koje ćemo imati e, u okviru TTIP-a. Mm, zar ih nećemo na taj način samo isključiti? To se dogodilo brojnim zemljama koje, to bi se moglo dogoditi brojnim zemljama koje izvoze e, račiće recimo u sektoru ribarstva, zato što će imati toliko stroge kriterije za izvoz da neće moći izvoziti. A zatim što se, i isto vrijedi zapravo za e, preradu voća ili povrća ili o bilo kakvoj e, dodanoj vrijednosti da govorimo. U zemljama u razvoju morat će se suočiti sa vrlo visokim standardima i bojim se da to neće moći ispuniti. Htio bih čuti vaš komentar na to. Hvala vam, dragi kolega. Riječ ima naš kolega Govens. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja sam dosta skeptičan po pitanju toga hoće li obje strane se usredotočiti na potrebe države u razvoju i hoće li uzeti u obzir moguć um, utjecaj na te države. Drugim riječima rečeno, mislim da je svima vrlo važno načelo da bismo trebali uh, težiti boljemu i većoj kvaliteti. Ako se to ne ostvari u okviru sporazuma o TTIP-u, mislim da će većina parlamentarnih zastupnika u ovom domu e, odbiti e, podržati ishod tih pregovora. Dakle, ono što je dobro za standarde u kvaliteti treba biti dobro za potrošače u srednjom državama, treba biti dobro za stanovnike Europske unije i dakle za 800 milijuna ljudi. Ali ta problematika, gospođa Šmid je to rekla, tiče se i državu razvoju. Jer će te države imati problema prilagoditi se toj brzini podizanja kvalitete. Nikad nećemo moći tražiti od trgovine da riješi sve probleme. Dakle, sve ovisi o tome kako, dakle, hipotetički rečeno, ako se taj sporazum prihvati, sve će ovisiti o tome kako možemo popratiti tu politiku sa odgovarajućim mjerama. Dakle, jesu li e, te mogućnosti dovoljne tim državama da prilagode se tom ritmu e, vezano uz izvoz e, u Europsku uniju, jer moraju kao prvo nadoknaditi zaostatak u kojem se sada nalaze, a zatim ako imamo ekonomiju razmjera, do koje bi došlo kada bi se uspostavio jedan takav e, sustav, onda će se ta brzina s kojom se trebaju prilagoditi još i povećati. I stoga mislim da moramo biti vrlo, vrlo oprezni. Kao drugo, mi smo odbor za razvoj. Dakle, naša glavna zadaća je postići da se iskorijeni siromaštvo. I zbog toga nam su, nam toliko važne te popretne politike. Isto tako, brinemo se o dosljednosti politike, te se traži da se obveze koje su preuzete na prošlim konferencijama poštuju. Dakle, prije svega one preuzete u New Yorku i u Addis Abebi. U New Yorku, dakle, vezano o ciljevima razvoja. Zbog toga što trgovina eh, proizvodi više bogataša u državnom razvoju, ne mora nužno biti da ima manje siromaha. Eh, ako imate 500 eh, milijuna ljudi u nekoj državi, onda ne znači da će sada s ovim mjerama odmah svih 500 milijuna ljudi prestati biti siromašno. Europske politike treba biti dosljedne i u tu svrhu bi trgovina i razvojna politika, a prije svega sredstva koje afričke države mogu mobilizirati, trebale biti ono čemu ćemo posvetiti posebnu pažnju i zbog toga bih ja rekao da bismo trebali još podubiti te analize, da bi Europska komisija trebala precizirati što može učiniti u smislu popratnih politika, ja ih tako zovem, i tu moramo biti jasni. Trebamo biti izrazito dosljedni i to će biti zapravo e, stres test za dosljednost europskih politika. I po meni je to ono glavno pitanje. Dakle, ja očekujem od Europske komisije od kolegija da nam kaže koja je to nova strategija s kojom bi mogli postići ono što sama trgovina ne može postići. Dakle, još jednom, trgovina proizvodi bogatstvo i bogataše, ali ne nužno je manje siromašnih osoba. Eto, to je to. Ne bih htio nešto prigovoriti gospođi Malstrom e, zbog nečega što bi trebao učiniti nešto drugi, ali reći ću da nisam zadovoljan sa Europskom komisijom ako nam ne uspije e, izneti dosljednu strategiju o ovoj temi. Hvala vam, dragi kolega. Odmah ću sada predati riječ e, gospođi Lula Sanchez. Hvala vam, gospodine Ponga ja, se, ja želim postaviti pitanje povjerenici Malstrom. Vi imate svoj stav u kojem branite korporativno društveno e, upravljanje i da je to način kojim se kontroliraju tvrtke i to pruža jamstvo za poštivanje domaćih propisa. Neki kažu da je TTIP prilika za definiranje globalnih standarda, zato što ako to ne učinimo mi, učinit će to neko drugi. Ja bih voljela, voljela čuti na kojim filozofijama se temeljiti globalni standardi, zato što kad je riječ o zaštiti interesa e, ulagača, onda imamo vrlo e, jasne mehanizme e, uz sve prateće sankcije. A s druge strane, kad je riječ o kontroli e, postupaka tvrtki u inozemstvu, a onda je nekako sve e, dobrovoljno i sve zapravo ostaje u rukama samih tvrtki. Riječ je o sustavu koji ne funkcionira, nije nikada funkcionirao i dovoljno je pročitati novine da biste to vidjeli. Građani na e, jugu zemlje će bi zasigurno mogli, imali razloga za slavlje kada bi u TTIP-u bilo nekih takvih odredbi. I na posljednjoj plenarnoj sjednici smo govorili recimo o Inditexu, njihovi opskrbljivači su bili u ravni plazi u Bangladešu i e, nisu se uopće sjetili da bi mogli platiti odštetu obiteljima žrtava, a kao što su oni ima ih još na stotine. Mislite li da je TTIP e, komplementaran sa provedbom e, ciljeva održivog razvoja? Tako da s jedne strane govorimo jedno, a s druge strane e, te dobre namjere se pretvaraju u mrtvo slovo na papiru. I na kraju još jedan komentar. Baš kao što je rekla kolegica Marija Arena, mi smo, mi predstavljamo vrijednosti i demokraciju, no mislim da to više nismo u trenutku kada nastojimo definirati vrijednosti na globalnoj razini, a da pritom ne računamo na globalni forum i ignoriramo većinu stanovništva na svijetu. To vrijedi i za inozemstvo, ali i za e, Evropsku Europsku uniju. Jer ne možete donositi sporazume poput ttip ili CETE. Vi se iz komisije borite kako bi e, se CETA usvojila i kako bi se nacionalnim parlamentima dala mogućnost da odlučuju o e, budućnosti. Riječ je o sporazumu koji mijenja zakonodavne ovlasti i pravosudne ovlasti. I zbog toga mi moramo moći nešto reći. Želite li vi na silu nametnuti globalne standarde ili to kroz dijalog? Demokracija traži vrijeme, e, okupljanje traži vrijeme, ali mislim da bi to bio najbolji način da se definiraju globalni standardi s kojima bi onda svi bili zadovoljni. Hvala vam, dragi kolega. Odmah ću sada predati gospođi Hojbuh. E, Hvala vam lijepa. Hvala govornicama spodija na izlaganjima. Već je rečeno da se ovdje nalazimo u odboru za razvoj zbog toga bih ja još jednom po opetovani put htjela podsjetiti na to da e, postoje zabrinutosti koje je izrazila e, ekonomska komisija za Afriku Ujedinih naroda, kako što se tiče e, sporazuma o slobodnoj trgovini, tako i što se tiče TTIP-a, da će sporazumi podarivati regionalnu integraciju na području Afrike? Moje pitanje je upućeno vama, gospođo povjerenice. Koliko vi to uzimate u obzir? To nije nevažno tijelo, ekonomska komisija za Afriku jednih naroda. Prema nekim prognozama doći će do smanjenja preferencijalnih sustava, te će doći do smanjenja u prihodima afričkih država. To su prognoze koje ne možemo samo tako zanemariti. Gospođo doktorice Schmidt, e, vi ste u vašem izlaganju rekli da su nam potrebne točne analize. Kako bismo vidjeli kako možemo negativne posljedice ograničiti na najmanju moguću razinu, što znači da bismo trebali računati sa negativnim posljedicama i po mom mišljenju bismo trebali o njima i raspraviti te bismo već unaprijed zapravo trebali cijeniti što bi se moglo dogoditi. Države AKP-a su zabrinute, mi smo još jednom čuli koje su te njihove zabrinutosti eh, prošlog, prošlog tjedna na zajedničkom sastanku uh, zajedničkog parlamentarnog odbora Europske unije i država akp a p-a u Windhoeku smo isto tako imali prilike to čuti. Jedan od tih bojazni je to da će se standardi um, definirati u okviru sporazuma između dviju važnih trgovačkih područja, Europske unije s jedne strane, Sjedinjenih država s druge strane, a da drugi ne sudjeluju u tome, da nisu sjedili oko pregovaračkog stola i to je upravo danas ponovno ponovljeno. To je nešto što ne bismo trebali samo uh, primiti na znanje, već bismo trebali i razmisliti kako da se prema tome ponašamo. Nije moguće da mi određujemo standarde za ostatak svijeta. Mislim da to nije jako uključiv pristup. I ja sam isto tako zabrinuta kada vidim da se u našoj razvojnoj politici jako trudimo e, iskorijeniti siromaštvo u tim državama, uspostaviti proizvodnju, a istodobno moramo biti svjesni da ako te države počinju s proizvodnjom, ako e, nemaju više tu ulogu e, samo proizvođača sirovina, da onda moramo njima ustupiti tu proizvodnju. Jer oni nama sada prodaju sirovine, a mi prerađujemo, mi imamo proizvodni lanac tu kod nas. A ako se tamo razvije e, dio prerade proizvoda, onda će dio, se dio proizvodnje preseliti tamo. To ne može se proizvoditi i tamo i kod nas. Dakle, kako Vito vi to tumačite. Ja ne vidim da se to uzima u obzir niti kod TTIP-a niti kod e, sporazuma o gospodarskoj suradnji, a pritom TTIP zapravo e, ni, ne sadrži eksplicitno koji će to biti mogući utjecaj na druge regije svijeta. Hvala. Hvala vam, draga kolegice. Riječ ima naš kolega Korao. Hvala vam. E, dobro nam došla povjerenica i ostale gosti. Ja mislim da je TTIP rođen pod uh, nesretnom zvijezdom, zato što ako ovdje riječ o Europi trebali bismo poštivati načela transparentnosti i socijalne kohezije i svakako onda nismo trebali voditi ovakve tajne pregovore koji su samo uzrokovali porast uh, nepovjerenja prema ovom sporazumu. Evo ja ću postaviti nekoliko pitanja. Jel postoji ocjena učinka ili studija o posljedicama TTIP-a za male poljoprivrednike u zemljama AKP-a, posebice u zemljama e, Afrike i Pacifika, s obzirom na to da bi se mogla dovesti u opasnost ispunjavanje e, ciljeva održivog razvoja, to je već netko spomenuo. Zatim, također smo čuli da za zemlje koje nisu uključene u sporazume da će učinci biti minimalni, to je rečeno ali studije nevladinih udruga su pokazale da bi BDP trebao ići min, dakle plus 1,7% do minus 7%. A komisija je optimistična i daje pozitivne podatke, dakle da će BDP rasti do 1%. I to zahvaljujući rastu komercijalnih tokova. Kad je riječ o iskorištavanju sirovina u najsiromašnijim zemljama od strane multinacionalnih tvrtki, pitanje je kakav će efekt imati e, TTIP na kaznena dijela poput e, oduzimanja zemljišta e, i na kršenja ljudskih prava koja čine multinacionalne tvrtke. Što nam možete reći o tim učincima? Možete li nam potvrditi da zarada koju je, koja je izračunata, hoće li to ići na uštrb okolišu? Je li napravljena studija eh, učinka na okoliš i na socijalno područje? Hvala vam. Hvala. Odmah predajem riječ Helmutu Šalcu. Hvala vam. Ja nisam član odbora za razvoj, već odbora za trgovinu i utoliko ovu raspravu smatram jako zanimljivo. Mislim da je ovo pravo vremena rasprava gdje doista možemo u jednom doslovnom smislu sagledati različite politike koje su međusobno isprepletene. Zaklada za znanost i politiku, to znam, je već prije dosta vremena, dakle kratko prije nego što su počeli pregovori o TTIP-u, e, upozorila na geopolitičke posljedice tog sporazuma te je rekla da će tu doći do velikih promjena e, na području svjetske trgovine. Sada smo već u fazi o TTIP-u i došli smo do točke gdje moramo biti sigurni o čemu govorimo zapravo. Dakle, kada se radi o pravilima, o standardima, onda je to naravno jako povezano s time kako će se u budućnosti usuglasiti e, proizvodnja. Trgovina mora dati doprinos proizvodnji. A pitanje koje se ja postavljam s tim u vezi, to je upućeno svim e, trima e, uvodničarima kojima srdečno zahvaljujem. Dakle, u globalnom lancu stvaranja dodatne vrijednosti. Kakva je situacija? Dakle, kada imamo e, jednako razvijene ili istovremeno razvijene e, svjetske ekonomije, poput Europske unije i Srednjih američkih država, kako je tu e, situacija vezano uz nastanak, uz poslovni nastanak poduzeća i naspram onih ekonomija onih makroekonomija koji se nalaze u razvoju. Dakle, kako takvi trgovinski sporazumi uređuju globalni lanac stvarane dodatne vrijednosti. Dakle, taj, ta regulatorna suradnja na primjeru te TTIP-a kako se tu uzima u obzir da je moguće i u državnom razvoju e, postići e, ubrzanu, e, ubrzanu proizvodnju. Drugo pitanje, već 2000 15. godine je Svjetska banka rekla da je 15% trgovine južna trgovina, prije svega naravno trgovina proizvodima i da je trgovina samo od prednosti kada se odvija između različito razvijenih makroekonomija. Dakle, moje pitanje kako će se taj problem putem pregovora o TTIP-u, o CETI i drugim proizvodima riješiti, kako ćemo se dakle postaviti prema tim pitanjima vezano uz budućnost za 20 godina, a TTIP će imati vrlo dug rok trajanja. Doći će do drugačijih, drugačijih e, e, zemljopisnih, a s time i ekonomskih e, posljedica. Ako će 2040. 2050. godine Afrika imati E, toliko toliko milijuna e, stanovnika, a Europska unija će imati 490 milijuna. Dakle, kako možemo pomoći u trgovačke politike utjecati na njihov razvoj? Mogu bih spomenuti još mnogo aspekata, ali mislim da je ovo vrlo zanimljiva i vrlo važna rasprava, te bi mi bilo drago kada bismo e, u buduće mnogo više raspravljali o tim vrlo važnim i dubokim pitanjima. Hvala vam. Hvala vam, dragi kolega gospođa Hautala više nije ovdje, da ću riječ našem kolegi Viktoru Bostenaru koji će zaključiti ovu raspravu. Monsieur le président uh, madame commissioner, I welcome very much. Gospođo povjerenice, hvala vam što ste došli i ja bih uh, citirao Antonija uh, Gutierreza, bivšeg portugalskog premijera. 1998. je rekao Danas je Afrika prva žrtva globalizacije. Od tada se, se dogodilo mnogo toga. Ne, nažalost, ne nužno na bolje. Afrika je zapravo samo zrcalo u koje pokazuje da je neoliberalni model razvoja znatno utjecao na afričke zemlje. Jedan komentar. Međunarodna trgovina je ili bi mogla biti dio odgovora na brojne probleme u našim odnosima s Afrikom. Jer bez strateškog e, i pažljivog nadzora u Africi nećemo riješiti problem. I htio bih sve podsjetiti da smo nedavno razgovarali o ugovoru za migracije i tamo smo jasno govorili o tome da trebamo koordinirati međunarodnu trgovinu, e, razvojnu pomoć, humanitarnu pomoć, bolje upravljanje i tehničku pomoć kako bismo osigurali da to ljudi e, lokalno shvate i da razumiju na koji način e, provoditi pravila koja mi želimo da provode. Druga važna stvar, možemo li zajamčiti da će u budućnosti Afrika imati e, unaprijeđene proizvođačke kapacitete koji će E, donijeti veći dohodak, e, više radnih mjesta, općenito razvoj, da ljudi napokon budi, budu subjekti razvoja, a ne predmet međunarodnih trgovinskih sporazuma. Ako ne, ako će Afrika ostati e, raditi po dosadašnjem obrascu, ako će samo biti pružatelj sirovina, onda jednostavno nema nikakve šanse za e, razvoj. I pogledajte recimo izbijanje ebole. Neke zemlje u zapadnoj Africi su dokazale da su pokazale potpuni neuspjeh, da nisu uopće sposobne nositi se sa najosnovnijim dužnostima države. Kako ćemo mi shvatiti da će oni odjednom shvatiti složenosti naših e, međunarodnih sporazuma i da će ih pravilno provoditi i da će onda e, se napokon razviti. I još na kraju jedan e, komentar. Koju ulogu će imati Kina? Mm, nama i SAD-u TTIP jamči napredak, no danas je najveći ulagač u Afriku Kina. Najveći klijent za afričke sirovine je i dalje Kina i Kina postaje e, neophodan akter. TTIP e, ne govori o nama i Kini. I koliko znam, ni ne planiramo uključiti e, Kinu u razradi sličnog pristupa za Afriku. Afrika će i dalje proizvoditi iste obrazce i a to će sa sobom nositi iste posljedice. Bojim se da ako nešto ne učinimo, da će Afrika postati naš sljedeći izazov kad je riječ o migraciji i kad je riječ o migraciji zbog klimatskih promjena. Hvala vam. Hvala vam, dragi kolega. Nemamo više puno vremena. Da ćemo sada vrijeme našim trima gostima da odgovore na vaše javljanje za riječ. Pet minuta za svakoga, molim vas. Započet ćemo s gospođom povjerenicom. Thank you very much. Uh, uh, hvala vam. Da, mislim da moramo razgovarati o tome kako trgovina i razvoj mogu uh, surađivati i kako to staviti u širi kontekst razvoja. Ne možemo danas o svemu tome razgovarati, ali bilo bi mi drago vratiti se e, jedan drugi dan i razgovarati o tome. Mnogi od vas imaju svoj stav o TTIP-u, sviđa vam se ili vam se ne sviđa, ali TTIP su zapravo pregovori između SAD-a i uh, unije koji, i taj, ti pregovori nisu započeti kako bi se riješili razvojni problemi Afrike. TTIP Eh, kao jedan od svih naših trgovinskih sporazuma, danas imamo 37 eh, trgovinskih sporazuma, a pregovaramo o 20. Tako da započeli smo sa TTIP-om zato što smo željeli povećati trgovinu između Europske unije i SAD-a. A danas razgovaramo o tome kakav će to učinak imati na treće zemlje. Pripremili smo nekoliko studija, jednu preliminarnu studiju smo objavili, sljedeća će uslijediti za par tjedana i konačna studija će biti objavljena do kraja godine. Neke zemlje članice i e, nevladine udruge su također objavile vlastite procjene i uglavnom se ide u istom smjeru. Zašto ne možemo gledati svaku pojedinačnu tvrtku u svakoj trećoj zemlji? sve studije kažu da bi učinak toga bio mali. No, mi nismo samo zadovoljni takvom situacijom, pozorno pratimo što se događa, gledamo što se još može učiniti, gledamo da li trebamo možda neke dodatne e, ili ublažavajuće mjere. Kao što sam rekla, TTIP je samo jedan od sporazuma. E, sudjelujemo u radu svjetske trgovinske organizacije. Neke od pregovora iz Doe očekujemo da će se e, pokrenuti u prosincu neki su sporazumi zaglavili zbog Indije i Kine. Mi se i dalje postupamo prema starim pravilima iz Dohe, ali opet ne možemo vratiti so, e, sat unatrag, imamo na stotine bilateralnih sporazuma i ne možemo ih zanemariti. Tako da radimo u VTO-u radimo i sa ekonomskim, e, sa sporazumima o ekonomskom partnerstvu, to je nešto što e, ne nameće Evropska unija. Ja sam nedavno potpisala jedan u Bocvani i e, zemlje pozdravljaju takav sporazum. Ti su sporazumi prilagođeni svakoj zemlji kako bi se podržala diversifikacija i industrializacija, regionalna diversifikacija kako bi se stvorile što veće koristi. Zato što da, trgovina može stvarno pomoći da se ljudi izvuku iz siromaštva i e, trgovina već izvukla milijune ljude iz siromaštva, no trgovina nije jedini alat i ne može se koristiti sama. Potrebno je jako puno rada u samoj državi i mora biti naravno nadopunjena e, tehničkom pomoći, razvojnom pomoći, e, političkom podrškom i tako dalje. I mi to radimo u našoj mjeri Aid for Trade, dakle pomoć za trgovinu. Evropska unija je najveći donator u tom području. Kad govorimo o standardima, u TTIP-u mi definiramo tehničke standarde. Europska unija i SAD imaju e, najbolje definirane standarde u cijelom svijetu kad je riječ o zaštiti interesa potrošača. I želimo sada vidjeti možemo li se e, dogovoriti o tome kako ćemo testirati zapaljivost naše odjeće, kako ne bismo morali raditi nekoliko različitih testova. E, isto tako kontroliramo, e, provjeravamo možemo li imati jednake testove za e, pojaseve u automobilu, jer želimo imati najbolje standarde na svijetu. Dakle, to su standardi koje mi definiramo međusobno. I ako zemlja žele izvoziti u ta područja, onda bit će dovoljno da naprave samo jedan test, a ne dva. Zatim postoje drugi standardi, standardi kojima promičemo ljudska prava, društveno odgovorno poslovanje. I nažalost nigdje u svijetu nitko u svijetu neće pristati da to bude obvezno. To će morati biti dobrovoljno, ali morat ćemo imati vrlo e, jasne formule. Neodrživi e, razvoj, e, nepoštivanje okolišnih standarda, nepoštivanje ljudskih prava. I ja mislim da one zemlje koje prodaju Europskoj uniji i e, SAD-u, njima će biti lakše ako budu imali samo jedan standard. A u budućnosti ćemo morati definirati tehničke standarde i ako budemo mogli surađivati da to napravimo zajedno, to će biti odlično. Jako je puno pitanja, no puno e, pitanja nije povezano sa e, današnjom raspravom. Kao što sam rekla, rado ću se vratiti jedan drugi put, razgovarati o TTIP-u i drugim trgovinskim sporazumima. Ne slažem se da su TTIP-u pregovara iza zatvorenih vrata, to nije istina. To je najtransparentniji trgovinski sporazum ikada ispregovaran i e, pozivam vas da mm, mi se suprotstavite ako smatrate da to nije tako istina. E, na tisuće trgovinskih sporazuma Eh, ali trgovinski sporazumi se ne pregovaraju pred TV kamerama, ali to je stvarno vrlo transparentan eh, sporazum i svakoga može pratiti. I mislim da ću sada tu stati i ostaviti malo vremena ostalim gostima. Hvala vam gospođo Povenice na ovim odgovorima. Ovo ću sada predati riječ gospodinu Gnasunu. Isto tako imate pet minuta, izvolite. Hvala vam. Već e, smo sada malo smideni, jer vidimo da i naši partneri ovdje u Europi dijele mnogo od naših zabrinutosti. Mi smo to nasučivali, ali sad smo ovdje dobili potvrdu za to. Općenito mislim da smo krivo krenuli, e, krivo ćemo krenuti ako kažemo da ovaj sporazum u kojem se pregovara neće imati loših posljedica za države u razvoju. Jer ako ne mislimo da će možda doći do potencijalnih negativnih posljedica, onda nećemo moći izuzeti stav vezano uz to negativno što bi se moglo dogoditi. I zbog toga mi kažemo da je važno e, da se postavimo ta pitanja e, što će biti kada se ta dinamika promijeni i što će biti e, o, s ovime što smo, o čemu smo se usuglasili prošlog lunja u New Yorku. Ako ne uspemo diversificirati gospodarstva tih država, onda mislim da možemo odmah pričati nešto drugo, jer nećemo moći ostvariti ovo što smo htjeli. To možemo zaboraviti. Kada Europska unija usvoji nove standarde i kada onda dođe do tih, da se ti standardi primjenjuju i za države AKP, onda će nam trebati malo vremena da se prilagodimo. U mnogim državama u Keniji u drugima uspjeli smo izvoziti naše proizvode nakon nekog vremena što to nismo mogli jer smo uspjeli se prilagoditi tim normama, ali naravno to nije jednostavno jer se tu radi o najsiromašnijima među siromašnima i nije lako im objasniti da nešto što je već stoljećima jednako, da se sada mora na drugačiji način proizvoditi. Dakle, to je jedan dugotan e, posao, ali to je moguće. Ali moguće je samo još jednom ako e, polazimo od toga da bi moglo doći do negativnih posljedica. U Kotonu imamo određene obveze, uzajamno priznajemo da e, je trenutni trend usmjeren ka liberalizaciji, nitko neće reći suprotno, ali kako postići da ta liberalizacija postane pozitivnom stvari za obje strane, prije svega za naše države i to je pitanje koje se postavlja na koje još nemamo dobar odgovor. Netko je postavio pitanje vezano uz to kako možemo zajedno surađivati, kako e, da i naše države imaju koristi od te promjene u globalnom lancu stvarne dodatne vrijednosti. Kao prvo mi moramo i preuzeti našu odgovornost. U tajništvu država KPA pokušavamo pomoći našim državama da stvore pravi okvir za ulaganja koji će biti zanimljiv kako se ne bi međusobno kao države natjecale, ali isto tako bismo trebali imati i strategiju koja bi trebalo uzeti u obzir ne samo lana stvaranja dodatne vrijednosti na globalnoj razini, već isto tako i na regionalnoj razini. Neki dan sam razgovarao sa jednim proizvođačem, izvoznikom iz Etiopije koji je rekao da je došao iz Nigerije gdje je bio poznan kao gost zato što u Nigeriji trenutno uvoze rajčice koji dolaze iz Španjolske. A istodobno se u Burkini Faso proizvodi rajčica, pa čak i na jugu Nigerije. Kako je to moguće? Kako je moguće da moramo uvoziti sok od naranče kada imamo naranče odmah do nas? To je to pitanje koje se postavljamo. Dakle, kako da te resurse koje imamo iskoristimo, e, bilo da se radi o gospodarskoj radi općenito ili u drugim instrumentima, kako da to povežemo sa ovom raspravom koju E, vodimo. Kako da kažem, malo sam zabrinut zbog toga što se kaže da ovi pregovori TTIP-u nisu usmjereni za razvoj. Naravno da ne, ali ako dvije države koje pregovaraju o tome. Ako su prošlog rujna u New Yorku bile predvodnice pri potpisivanju ciljeva održivog razvoja, onda u svim svojim aktivnostima se trebaju priupitati kako će se to odraziti na najsiromašnije među siromašnjima. Ako si oni ne postavljaju to pitanje, onda ćemo zapasiti u velike neprilike i nećemo se moći razumjeti međusobno. Ja se nadam da to neće biti tako jer smo već mnogo zajedno surađivali, ali započnemo s time da si kažemo da doista postoji jedan problem, da sve nije tako lijepo kao što bismo mi to htjeli i trebamo početi ozbiljno raditi. Mi ćemo naravno pokušati preuzeti našu odgovornost na našoj razini, pokušat ćemo napraviti one stvari koje možemo napraviti, možda ćemo e, imati i e, šanse da će tim u tajništvu država KPA biti pomalo drugačiji kako bi imali veću dinamiku i e, moramo imati dobar sporazum iz Kotonua za sve te države. Inače ćemo e, igrati na ruku svima onima koji kažu da od ovoga nema nikakve koristi. Ako ostanemo nepokretni, onda će tome biti tako. Mislim da bismo trebali početi djelovati sada. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala. Odmah predajem riječ gospođi Šmig. Na pet minuta, izvolite. Hvala lijepa. Ich denke in der U ovom svijetu kakav on sad izgleda, on nije e, takav da ima i jak multilateralni sustav, da nema velikog dinamičnog razvoja. U takvom svijetu, naravno, Europska unija ima pravo sklapati bilateralne sporazume i to ima i smisla. Treba pogledati sa najvećim trgovačkim partnerima gdje se mogu poboljšati trgovački uvjeti. Ja smatram da ako nam to uspije, ako se sklopi TTIP, da će onda doći do negativnih posljedica na živu razvoju, ali ja smatram da te negativne posljedice neće biti dramatičnih razmjera iz onih razloga koje sam malo prije navela. I isto tako smatram da je moguće e, ublažiti te posljedice ili ih čak i u potpunosti spriječiti. Što se tiče tehničkih standarda i sanitarnih i fitosanitarnih standarda, ti standardi su već sada visoki, naravno, na području Europske unije, na području Sjedinčne država, ako e, se ide ka tome da se još i više poboljšati standarde, ono će naravno to dovesti do poteškoća u državnom razvoju. Oni često nemaju potrebne institucije, nemaju potrebni kapaciteti, nemaju potrebne financijska sredstva da se tome prilagode. Ja mislim da je taj problem jako složen i da trebamo posebno to pripaziti, jer e, dok se standardi ne e, nameću iz protekcionističkih razloga, e, onda naravno ti standardi se izdaju radi važnih političkih ciljeva, da bi se zaštitili potrošači, da bi se zaštitili radnici i okoliš i u tom smislu naravno i same države članic, u državu razvoju imaju interesa da e, povise svoje standarde za svoje vlastite države. Često se radi o tome da države u razvoju povise, poviše svoje standarde kako bi izvozile na naša tržišta, a s time istodobno povećaju zdravstvenu zaštitu e, u svojim vlastitim državama primjerice. I zbog toga je važno i tamo poboljšati E, infrastrukturu za postizanje kvalitete. Ja sam rekla da je to e, područje gdje smatram da je e, razvojna politika vrlo važna, dakle ono načelo aid for trade. Zatim isto tako privatni standardi igraju vrlo važnu ulogu jer privatni standardi nadilaze zakonske standarde već prije par godina je 80% poljoprivrednog izvoza Kenije bilo pod privatnim standardima. To su standardi koji se moraju ispuniti kako bi se mogle, e, mogli proizvodi dostavljati velikim trgovačkim lancima, prije svega Global Gap. mislim da treba dakle reći da ne bismo trebali držati naše standarde niske. I u interesu država u razvoju je da se dalje razvijaju sustavi standarda kako bi oni mogli i e, za potrošače u svojim državama se držati visokih standarda. Što se tiče globalnog utjecaja TTIP-a i uloge Afrike, ja sam rekla da se bojim marginalizacije, ali u zadnjoj točci sam navela da mislim da su neki drugi čimbenici mnogo važniji. Kada sad je o tome da odredimo kako će se afričke države e, pa i trgovački tokovi u budućnosti razvijati. Ja sam navela primjerice kako će se razviti Kina, to je jedno to. E, kako će se razvijati stanovništvo Afrike. Stanovništvo Afrike će se udostučiti do 2050. godine. Kako ćemo se prema tome postaviti? To je središnje e, pitanje. To može biti velika prilika. Mi patimo od starenja stanovništva, što je gospodarski gledano veliki problem i za naša poduzeća, e, za dobivanje kvalificirane radne snage to su sve stvari koje će biti važniji od sporazuma o slobodnoj trgovini u budućnosti. Ali ipak, unatoč tome, ja želim reći da je Europa obvezana pri sklapanju takvih sporazuma da pripati na to da se e, na što nižu razinu smanje negativne posljedice drživo razvoja, da se što više povećaju pozitivne posljedice. I jedna zadnja primjedba. E, na TTIP se gleda sa toliko velikom pažnjom zato što će to biti sporazum o slobodnoj trgovini između gospodarski gledano vrlo velikih e, blokova država. Drugi sporazum o slobodnoj trgovini sa istim sadržajem nikad nisu pobudili toliku pozornost. Ja mislim da se za toga krije veliki strah mnogih ljudi od posljedica globalizacije, ali to nije nužno povezano sa ovim sporazumom o slobodnoj trgovini. Mislim da to treba zadržati na umu. Neko je govorio o nejednakosti, Nejednakost je nešto što mnogi ljudi primjećuju u svom svakodnevnom životu, u svom okruženju, kod prijatelja i poznanika. Oni primjećuju da u posljednjih nekoliko desetljeća je čimbenik rada izgubio pred čimbenikom kapitala. To ljudi ne mogu nužno uvijek imenovati kao takvo, ali to primjećuju. A politike s kojima se borimo protiv toga obuhvaćaju mnogo toga, gospođa Malasun je to i rekla. I u tom smislu mislim da je važno to da ne možemo očekivati da će sporazum o slobodnoj trgovini ili e, neka trgovačka zona obuhvatiti sve te probleme. Zbog toga sam ja ispomenula ciljeva održivog razvoja, zato što je to sveobuhvatni paket ciljeva gdje kažemo koji su to problemi koji se trebaju riješiti. A trgovačka politika, tu se dosta toga treba poduzeti, na dosta toga se treba pripaziti, ali naravno trgovačka politika neće moći sama riješiti taj problem niti osigurati našu budućnost. I to mislim da je vrlo važno um, kao jedna vrsta konteksta za ovu cijelu raspravu. Hvala vam na vašem jednu riječ. Sada smo pristigli do kraja naše rasprave koja je bila vrlo intenzivna, vrlo bogata. Kao zaključak bih uh, zamolio našu kolegu Bernu Langenu da kaže nekoliko završnih riječi. Hvala vam. Drage kolege, drage kolegice, kao prvo bih htio zahvaliti našoj povjerenici za trgovinu, Cecilije Malsom, zatim isto tako, zatim isto tako gospodinu za glavnog tajnika i tajništva uh, država KPA i gospođe Viti Šmig za njihove doprinose. Te doprinose ćemo mi uključiti u naš rad o daljnjim pregovorima o sporazumu TTIP-u. Ali, dragi kolega, dragi kolege, dopustite mi da iznesem dvije općenite primjedbe. Kao prvo, ono što smo postigli u smislu transparentnosti u Europskom parlamentu ne bismo trebali ugroziti. Mi smo postigli da svih 750 zastupnika imaju pristup svim dokumentima od TTIP-u. I postigli smo da u pregovorima e, s Europskom komisijom se se e, objave nakon svih pregovora svi zapisnici sa sastanaka o e, TTIP-u. Toliko transparentnosti nikad nije bilo do sada, to je e, nešto što je zapravo uzorno za cijeli svijet i stoga ne bismo trebali uvijek iznova spominjati stvari iz prošlosti. Kao drugo, isto tako moramo vrlo dobro raspraviti o tome što možemo postići sa sporazumom o e, slobodnoj trgovini, a što možemo postići sa politikom o okolišu, politikom o razvoju i tako dalje. I stoga se doista tu radi o dosljednosti. Sa sporazumom o slobodnoj trgovini ne možemo spriječiti e, nejednaku raspodjelu bogatstva, niti e, okolišne probleme u mnogim državama. Tu se, to se može napraviti samo pomoću dosljednog pristupa i zbog toga i kada se radi o pregovorima o TTIP-u trebamo posebno pribaziti na to da ono što bi mogle biti opasnosti s TTP-om, dakle može doći do skretanja trgovine, to smo čuli, može doći do toga da se eh, robe i usluge zamijene sa drugima, E, čuli smo o tome da može doći do marginalizacije pojedinih država. Dakle, to sve treba imati na umu prilikom pregovora, ali isto tako treba imati na umu i prilike koje će to donijeti. Primjerice da će doći do uzajamnog priznavanja svih standarda i da bi to trebalo biti dostupno i trećim državama. A, dragi kolege, drage kolegice, što se tiče definiranja standarda, tu sam ja malo podijeljen, jer imam različite informacije koje mi pristižu. S jedne strane čujem da ne bismo trebali sniziti naše standarde u pregovorima o TTIP-u, da bismo trebali zadržati što više standarde, a danas sam imao malo dojam da bi možda bilo ipak dobro da snizimo pomalo naše standarde, jer bi onda treće države imali bolji pristup našim tržištima. Mislim da to ne može biti rješenje. Mi ne možemo raditi kompromise kada se radi o prehrambenim proizvodima, kada se radi o tehničkim standardima. Tu se radi o najboljim mogućim proizvodima koje trebamo ponuditi našim potrošačima, što znači da moramo te standarde učiniti dostupnima tečnim državama, ali da isto tako moramo se pobrinuti da teče države mogu se pridržavati tih standarda. Dakle, imamo podršku za izgradu kapaciteta u smislu Aid for Trade, to je vrlo važno i to trebamo odraziti u našim odlukama. Sutra ćemo govoriti o regulatornoj suradnji pri definiranju standarda i tom prilikom ćemo e, posebnu pažnju e, posvetiti trećim državama. Vrlo je važno isto tako da se ovakvi regionalni sporazumi sklapaju u okviru Svjetske trgovinske organizacije, da se tu ne odvajamo od Svjetske trgovinske organizacije, nego da se ti sporazumi smatraju dodatnim sporazumima ka sporazumima Svjetske trgovinske organizacije, e, jer imamo tu e, pitanje e, globalnog gospodarstva i globalnog lanca stvaranja dodatne vrijednosti. I stoga danas ne možemo još reći hoće li TTIP biti dobro ili loš države u razvoju, ali ono što je važno je da ovi kritični elementi koji smo spomenuli da se oni uključe u pregovore o sporazumu i da se taj sporazum razradi na taj način da ne dođe do negativnih posljedica na državu razvoju, a to će odbor INTA svakako e, imati na umu pri svojim e, danim raspravama. Hvala vam lijepa. Samo jednu riječ. Vrlo kratko ne bih htio da bude nesporazuma. Ja sam govorio o standardima i o posljedicama. Ja sam za konvergenciju e, standarda za kvalitetu i to da se povise ti standardi. Ne se o tome da spriječimo pristup trećim državama. Ono što sam ja htio reći je da moramo moći definirati strategiju kako bi države u razvoju imali priliku prilagoditi se tom ritmu razvoja, inače će doći do problema. I tu ja ipak od komisije očekujem priopćenje koje će biti detaljnije od onoga što je rekla gospođa Malstrom. Naravno, to treba uključiti državu razvoju, ali tu strategiju treba e, ažurirati. I mislim da je gospodin e, Gnasunu isto tako rekao nešto slično. Dakle, ne bismo trebali vrtiti u krug. Hvala vam da, li Mislim da možete nastaviti na bilateralnoj osnovi raspravljati sa našim gostima. Imamo još dvije točke na dnevnom redu koje moramo završiti. Hvala našim gostima. D'abord sur la question diverse, le point 17. Kao prvo podrazno, podrazno imali neko nešto za reći, ne? S'il n'y a pas de question, on aborde la dernière. Ako nema, onda možemo prijeći na zadnje pitanje, to su datumi naših sljedećih sjednica. Sljedeću sjednicu ćemo održati u ponedjeljak 11. srpnja 2016. godine od 15 sati do 18.30 i 12. srpnja od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30, dakle 11 i 12. srpanj. Hvala vam, dragi kolege. I naš sastanak je ovime završen. Imat ćemo sada sastanak koordinatora u ovoj istoj dvorani i stoga molim zastupnike kojih se ne tiče sastanak koordinatora da napuste dvoranu i to u tišini kako bismo mogli krenuti sa sastankom koordinatora. Dakle, oni koji ne žele osjetiti na tom sastanku neka izađu u tišini i što brže. Hvala moi, je vais céder ma Ja ću prepustiti e, mjesto predsjedanja gospodinu Nežu Devi koji će predsjedavati sasokom koordinatora. Predajem mu riječ i predajem mu i mjesto.